Europa stoji pred e, povijesnim izazovom. Stotine tisuća ljudi traže kod nas e, spas od rata i pro progona u očaju sa obiteljima, s djecom, u nesigurnim brodovima kojima su došli preko sredozemlja, e, prolaze kroz žičane ograde, ulaze u nesigurne trgovine sa ljudima, trgovcima ljudima. Neki se i utope, izgube život e, u sredozemlju na tom putu. I dame i gospodo, u ovom trenutku e, sve više više ljudi kreće prema Europi i sve više dovodi svoj život u opasnost i gubi taj život. Moramo biti svjesni da ih nećemo uspjeti odbiti podizanjem zidova, a niti riješiti niti ograda, niti riješiti taj problem. Da vas podsjetim na nešto. Prije nekoliko dana islamska, takozvana islamska država uništila je e, konačno i nepopravljivo povijesna dobra u Palmiri. I gotovo smo zaboravili da direktor muzeja u Palmiri je prije nekoliko tjedana e, javno obezglavljen od strane tih terorističkih kriminalaca. Od tih kriminalaca bježe ljudi koji su došli k nama, koji dolaze k nama i u svom očajanju ne prezeju niti od puta pred morom, niti od zidova. I na ovo globalni izazov nećemo moći odgovoriti pojedinačnim mjerama pojedinačnih država. Kao odgovor na ovaj globalni izazov potrebna nam je zajednička politika za azil. Za Predsjednik komisije Junckeru e, iznijeti će nove e, mehanizme e, za nuždu u i hitne mehanizme kojima ćemo na to odgovoriti. Ali ne stoji samo pred nama, nego pred cijelom Europskom unijom pitanje kakvu uniju želimo. Uniju svakog protiv svakoga ili uniju solidarnosti. Zadatak pred kojim stojimo je golem i možda najveći izazov od koje e, pred kojim stojimo kao u sadašnjoj e, generaciji političara. E, brojevi, kvote, Dublin, 3, Schengen, ali ne zaboravimo, radi se o ljudima i njihovoj očeničkoj sudbini. Naime, ljudi koji dolaze k nama dolaze jer vjeruju u nas i vjeruju u naše vrijednosti. Ali dramatična događanja posljednjih tjedana E, dovelo je u nesigurnu situaciju mnoge u zemljama Europske unije i mnogi nas e, pitaju e, kritički što je sa izbjeglicama, sa migrantima. Moramo ozbiljno shvatiti te upite naših državljana i želim zahvaliti svim građanima, bezbrojnim građanima u našim državama Europske unije koji su na e, razne kolodvore donijeli e, vodu, hranu, odjeću, igračke za djecu tim e, izbjeglicama ponudili im i sklonište preko noći. I upravo je to ono što moramo uzeti u obzir kako bismo ovu strašnu sliku patnje koja nam se utisnula u E, sjećanje da se takva strašna slika više nikada ne ponovi u Europi.